Eh, eh. Dobar dan, želim svima. Možemo nastaviti sa radom. Imamo čast započeti poslijepodnevni dio sjednice eh, sa razmjenom gledišta s povjerenikom Moskovisijem. Drago nam je što ste došli. Želim podsjetiti cilj današnjeg sastanka, naime želimo razgovarati o napretku rada, programa rada komisije i upravljanje za 2017. i to za područje carina i budućih inicijativa. Zatim možda da razmijenimo gledišta o napretku zakonodavnih dosija koje komisija već predstavila, ali koji još nisu usvojeni. I možda da nam iznesete prioritete za 2017. i 2018. godinu. Dakle, uz ovih kraj, par uvodnih e, komentara e, predajem vam riječ. Hvala, gospođo predsjednice, dame i gospodo potpredsjednici, uvaženi zastupnici. Najprije dopustite da vam čestitam na vašem imenovanju na čelo ovog odbora. Istina je da je trebalo puno vremena da organiziramo ovaj sastanak, no odgovornosti su podijeljene i želim govoriti dakle o novim inicijativama o Carinskoj uniji. Vi pravila bolje poznajete od mene, dakle, Europska carina ima ključnu ulogu i to u više segmenata. Kao prvo, to dovoljno ne ističemo, ali ja to uvijek nastavim istaknuti, carina je od ključnog značaja za našu sigurnost, za borbu protiv terorizma, za financiranje terorizma, zaštitu okoliša, nadzor sanitarnih prehrambenih proizvoda, sve to može se raditi samo zahvaljujući pomoći carina, a njihov doprinos često nije dovoljno vrijednovan e, među sigurnosnim službama, ali ja sam svjestan toga da one imaju jako veliku ulogu. Zatim tu je i produbljivanje naše međunarodne trgovine, fluidnost međunarodne razmjene i E, radi se o našim e, mogućnosti da e, se uključimo u međunarodne lance i izvučemo trgovinsku korist. Dakle, za to sve trebamo imati učinkovite carinske usluge. Evo, nedavno smo imali baš iskustvo u okviru jednog novog sporazuma, novog strateškog okvira s Kinom, je uspostavljena carinska suradnja za e-trgovinu i prigodom sastanka na vrhu između Europske unije i Kine to isto tako bila prilika da se potvrde neke od naših vrijednosti. Neki s druge strane Atlantika razmišljaju o izgradnji barijera i usmjeravaju se ka gospodarskom protekcionizmu. Naše pak djelovanje što u carinskoj carinskom sektoru jasno e, govori da su naši ciljevi drugačiji, da dakle, tu se radi o slobodnoj trgovini koja je kontrolirana, ali e, učinkovita. Kao treće, Carine su instrument za konkurentnost naših eh, poduzeća. Jedno ispitivanje koje je napravila Europska komisija prije nekoliko godina ukazuje na to da je carina jedan od eh, deset najvećih košmara eh, malih i srednjih poduzeća. Znamo da poduzeća koja najbolje upravljaju carinskim postupkom štede vremena i novca. Carine su također jako važan katalizator osuvremenjivanja javnog djelovanja, pojednostavljivanja, dematerializacije postupaka, automatske razmjene elektronskih informacija između tijela vlasti, automatizacija dozvola. Imamo dakle jednu tihu revoluciju u carinskom sektoru koji je u tijeku već nekoliko godina. To sam mogao vidjeti na terenu u više navrata, osobito u nizozemskoj, to sam vidio kako sam na ovoj dužnosti, a i iz Francuske sam to vidio. Dakle, to nije uvijek vidljivo, ali carina je uvijek nevjerojatan laboratorij za modernizaciju uprave država članica. Mi koji radimo u europskim institucijama, u parlamentu i komisiji, postoji za nas još jedna druga dimenzija, to je proračunska dimenzija, naime neučinkovit carinski sustav predstavlja gubitak financijskih resursa, to je jako važno pitanje jer sada se ulazi u raspravu o proračunu za naredne godine. Komisija je već imala svoj, svoju prvu raspravu o budućem višegodišnjem financijskom okviru. Zatim, konačno, carina je posredstvo organizacije posrednik u našim odnosima e, sa ostatkom svijeta, tu su odnosi s Turskom, na primjer, i ja govorim kao stalni predstavnik e, Carinske unije s Turskom i moramo ponovno definirati, redefinirati naše odnose sa Sjedinjom američkim državama. To će biti od velikog značaja, osobito u okviru pregovora za Brexit. Dakle, to je nešto se upisuje u širi politički kontekst, tu imamo velike rasprave i carine su ključnog značaja. Carina nije samo jedan tehnički dodatak, već je to doista eminentno politička tema. Danas želim govoriti o upravljanju Carinskom unijom, već čitav niz naših inicijativa predstavljaju odgovor na rezolucije e, Europskog parlamenta na tu temu. Naše inicijative uvijek se temelje na istoj konstataciji, dakle treba djelovati u partnerstvu. Dakle, mi smo uvjereni da učinkovitija Carinska unija ide preko ojačanog partnerstva na svim razinama između država članica i komisije najprije kako bi se razvilo strateška percepcija i učinkovitija e, učinkovitija carina, partnerstvo zatim između država članica kako bismo imali e, učinkovitu operativnu podršku, zatim e, partnerstvo između carinske uprave i drugih uprava kako bi se moglo zajamčiti bolje funkcioniranje, zatim partnerstvo između carinskih službi i e, gospodarskih operatera. Naime, carine nisu, to je jedna predrasuda, nisu prepreka za gospodarsko djelovanje, već su poticaj. I vratit ću se, osvrnut ću se na ovo sve detaljno. Prva stvar koja se tiče izravno, komisija preuzima obvezu da pred vijećim parlamentom predstavi e, dvogodišnje izvješće koje će biti temelj e, za razgovor između naših institucija. To ima dva cilja cilj obavještavanja, informiranja najprije. Tu ćemo dopuniti elemente koji se tiču provedbe zakonika, zakona o carinama, kao što se vi traži u svojoj rezoluciji, a imamo nadpose jedan strateški e, cilj, što će nam omogućiti, to će nam omogućiti da dugoročno raspravimo o našim zajedničkim prioritetima glede carina. Drugi aspekt jeste razvoj indikatora mjerenja e, performanse kako bismo više znali koji je utjecaj e, carinskih politika. Država članica i komisije rade na učinkovitosti carinske unije, to jest o uspješnosti. Dakle, trebamo raditi o provođenju strategije Europske unije i o, upravljanju rizicima, o gospodarnim rizikom. Treći aspekt, tu se radi o tome da se zajamči jedinstveno uniformno tumačenje pravnih carinskih odredbi u svim državama članicama. Vi ste to sami rekli, zbog još heterogene provedbe e, zakona o carmenama neki gospodarski operateri ne poštuju pravila, što je apsolutno neprihvatljivo u Uniji, čija je udarna, gospodarska udarna snaga počiva na unutarnjem tržištu. Komisija će dakle izraditi smjernice glede provedbe carinske unije u dogovoru s državama članicama i gospodarskim operaterima. I inzistiram na ovom zadnjem elementu, naime gospodarski operateri a znam da je to zabrinutost koja je često izražena na sastanku ovog odbora. Dakle, gospodarski operateri bit će u potpunosti e, udruženi e, u ovome. Imat ćemo mehanizam konsultacije tih aktera, osobito posredstvom kontaktne skupine i posredstvom zajedničkih e, sastanaka gdje ćemo imati ekonomske operatere, nacionalne operatere, E, nacionalna tijela vlasti i komisiju. Četvrti aspekt o kojem želim govoriti su informatički sustavi, to je jako osjetljiva tema na ovom odboru, to je od ključnog značaja za e, rješavanje e, izazova vezanih uz rizik. Tu trebamo voditi jednu dubinsku raspravu prije nego se donesu odluke o sljedećem višegodišnjem finanskom okviru. Naime, kratkoročno sve države članice nemaju moram dakle, moramo priznati jednaku koncepciju o tome kako treba zajedničke informatičke sustave koristiti i koji, koji, koji se kalendara trebaju držati, a dugoročno gledano moramo imati zajedničku jedinstvenu percepciju o tome svemu i koja će veza biti sa e, nacionalnim e, tijelima imajući u obzir dakle e, proračunska ograničenja. Komisija sada radi na dugoročnom planu za upravljanje infra, informatičkim infrastrukturama, ocjenjujemo dodanu vrijednost stvaranja stalne strukture koja će na tome raditi, zatim analiziramo i sinergiju u suradnji sa agencijama koje e, proučavaju e, druge informacije. I zadnji aspekt, jačamo suradnju sa drugim europskim i nacionalnim e, tijelima kada se radi o tržiškom kriminalitetu. Razvili smo suradnju sa tijelima koje upravljaju granicama i tu radimo dakle tu imamo e, Europski korpus e, graničnih e, i pomorskih graničnih službi obalne straže. Radimo i sa nacionalnim upravama, surađujemo s njima glede naplate carine i prikupljanja PDV-a. Vjerujem puno manje dakle na PDV kao mogućnost naplate PDV-a kao vlastih resursa Europske unije, no o tome će se raspravljati. Dakle, glede svih tih tema, dame i gospodo, zastupnici, predsjednice, nadam se da ćemo moći e, nastaviti sa suradnjom, e, jednako surađivati s vama i u ovom novom predsjedništvu, jer za vas i za mene je Carinska unija jedna od ključnih tema za Europsku uniju koja ima potrebu za partnerstvom i pritisak koji ovaj pozitivni pritisak koji vrši Europski parlament je jako važan e, za napredovanje država članica, a i ponekad e, i komisije nam je potrebna ta suptilna dijalektika koju znate jako uspješno provoditi. Hvala lijepa. Hvala vama, povjereniče. Najprije bih dala Spričam se, uvijek mi je e, komplicirano prebacivati s jezika na jezik. U svakom slučaju najprije želim dati riječ e, koordinatorima različitih klubova zastupnika i omogućiti im da postave pitanje povjereniku. Dakle, Andreas, vi imate prvi čast obratiti predsjednika povjereniku. Hvala predsjednice, hvala vam povjereniče što ste uzeli vremen, izdvojili vremena da dođete na sastanak odbora za unutarnje tržište. Vi jako dobro znate da su elementi o kojima smo pokrenuli raspravu na plenarnom zasjedanju e, nas i naše kolege čini nervoznim jer imamo dojam, naime, da europski zakon o carima bi mogao ne, ne biti primijenjen onako kako smo to zajedno zamisli. Iz tog razloga postavit ću vam neka pitanja i mislim da ste se u uvodom izlaganju i nadvezali na ove elemente, tako da želim to malo produbiti. U prvi dio e, Mislim da u ovom kontekstu smo započeli jedan zakonodavni postupak e, sa carinama 2005. godine, znatno prije nego što ste vi preuzeli e, ovo, ali nismo uspjeli sa tim pristupom carinskog zakonika Unije 2011. E, nismo uspjeli, sada e, imamo ovaj drugi pokušaj. No, kao što ste rekli, u digitalnim sustavima koje trebaju izraditi države članice, pripremiti države članice, tu smo negdje otprilike kod nulte razine, jer države članice nisu puno toga napravile. Ako pogledamo, sagledamo činjenice, vidimo da 7 od 28 država članica imaju skoro 100% prihode koje izlače iz carine, od carine, ali svaka država želi uspostaviti svoj neki režim, a to mi se ne čini jako učinkovitim, ne mislim da to može biti uspješno. Stoga što ćemo osim financijskih resursa e, napraviti kako bismo bili sigurni da carinski zakonik Unije UCC i njegove infrastrukture ne budu dalje e, odgođene što možemo napraviti, da li možemo nekoliko zemalja udružiti, da li tu treba dati neka sredstva Europske unije da to napredi i zatim što možemo napraviti kako bismo bolje surađivali s državama članicama, kako bismo riješili ili prevazišli postojeće probleme, jer vjerojatno znate da na ovom odboru možemo postupiti tim žurnim postupkom, ali ako dovoljno da ima samo jedan zastupnik član koji se tome suprotstavi i onda idemo u, e, primjenjujemo stari standardni postupak. Dakle, ja sam doista zabrinut da Carinski zakonik Unije neće stupiti na snagu kao što smo mi to namjeravali i to će biti veliki problem s obzirom da se ovdje radi u drugom pokušaju. Hvala. Hvala, Andreas. Nikola, imaš li pitanja? Hvala predsjedniče, hvala povjereniče što ste došli na današnji sastanak. To je jako važno. možda ova rasprava čini manje važnom, nije fascinirajuća tema govoriti o carinama, ali mislim da je to od strateškog značaja zašto unutarnjeg tržišta u sklopu dobre suradnje na međunarodnoj sceni u okviru unutarnjeg tržišta. To je od strateškog značaja, povjereniče, jer vi ste to dobro e, predstavili u svom uvodnom izlaganju. Ja imam evo dva komentara. Kao prvo imamo tu direktivu koja je blokirana na razini vijeća. Mislim da bismo morali naći rješenje kako bismo prevazišli takvu prevredu, e, prepreku. Čini mi se da u međunarodnom tisku Olaf je prije nekoliko tjedana ili mjeseci iznio kako je zabilježeno više milijardi eura gubitka u trošarinama, ovdje mislim e, prvenstveno na E, sektor mode i konfekcije. Mislim da bismo trebali analizirati tu situaciju, jer postoji doista određeni senzibilitet e, prema tome i moramo zaštititi tu situaciju. mi imamo vaš stav, vi kažete da Europa ne gradi zidove, e, već razmišlja. Mi smo naravno za trgovinsku razmjenu, no povjereniče mislim da moramo upravo zbog toga naći hitno rješenje glede ovog pitanja, dakle kako revidirati carinski zakonik ukoliko se to ispostavi nužnim i uspostaviti stroga pravila kako bismo zaštitili unutarnje tržište od krivotvorina i svega onoga što se dešava u našem gospodarstvu što bi moglo ugroziti europsko gospodarstvo. Najprej hvala Nikola. Sada u ime ECR-a Hvala najljepša i e, pozdravljam povjerenika. Želim se osvrnuti na nekoliko pitanja. Najprije e, bih se htio osvrnuti na pošiljke male vrijednosti, jer znam da postoje delegirani akti unutar e, Carinskog zakonika Unije koji su imali za cilj pojednostavniti carinske postupke na kraju prelaznog perioda. Ja znam da ste vi o tome govorili ranije, radi se o simetriji koju imamo i znam da komisija ima skupinu koja se bavi pošiljkama male vrijednosti, ali me zanima dok je to stiglo. Mislim da to zanima naše potrošače. Potrošači e, e, su svjesni razlika u troškovima koje mogu e, nastupiti za njih. A drugo, što se tiče e-trgovine, često me ljudi kontaktiraju i kažu da kada kupuju robu, na primjer, preko interneta, naročito kada se radi o vrijednosti proizvoda više od 135 funti, naplaćuje se carina za to i onda još im se pošalje pismo sa carinske uprave sa dodatnom kaznom e, i ponekad to bude vaš prvi kontakt s carinskom upravom, dakle morate platiti i e, uvoznu pristojbu i kaznu na jako mali, e, malu vrijednost e, proizvoda. Sada u kontekstu eh, Brexita, ja znam da je na kraju još uvijek u Carskoj uniji, ne znam hoće li se to nastaviti na kraju, ali ako ne budemo više bili u Carinskoj uniji eh, i dalje će biti eh, pošiljki koje će se slati da, i ne znam da li će to spadati u pravilo de minimis, pa želim saznati od komisije što mislite o podizanju pravila i praga de minimus eh, pravila za uvoz i izvoz iz Europske unije kako to ne bi bilo u potpunosti blokirano ovim pravilima. Hvala najljepša. A sada Kaja u ime kluba ALDE. Hvala. Dosta smo razgovarali o Carinskoj uniji, kako bi ta Carinska unija bila funkcionirajuća moramo imati i elektronički sustav koji će funkcionirati u cijeloj Europskoj uniji. Koliko znam, došlo je do kašnjenja u razvoju informatičke infrastrukture i to bi moglo odgoditi provedbu e, carinskog zakonika Unije. Moje pitanje je sljedeće. Kakve konkretne akcije komisija namjerava poduzeti kako bi e, zajemčila postojanje jedinstvenih informatičkih sustava za carine u cijeloj Uniji? I drugo, što će komisija učiniti kako bi zajemčila da se carinski zakonski e, carinski zakonik Unije primjenjuje po vremenskim rokovima koji su predviđeni. A što se tiče propisa o carinskim prekršajima i sankcijama o kojima je govorio malo čas moj kolega, mi smo ovdje izradili jedno izvješće i rekli smo koje je stajalište Europskog parlamenta. Znamo da je to predlog koji eh, je još uvijek u vijeću, tu stagnira eh, mi se plašimo da će komisija povući eh, taj predlog i ne znamo koji su sljedeći koraci, što namjeravate učiniti kako bismo imali taj ujednačen sustav. Hvala. Hvala najljepša Kaj i e, sada predajem riječ predstavniku kluba DUE. Hvala najljepša. E, budući da nisam bio tu jutro, želim vam čestitati na vašem imenovanju na mjesto predsjednice ovog odbora. E, želim spomenuti tri E, komentara. Jedan od njih e, se tiče e, Aldea. Vi ste govorili o tome da želite imati centraliziran sustav carinjenja putem informatičkih sustava. Vidimo da sada je došlo do kašnjenja, da će za to trebati više vremena nego što je bilo predviđeno, jer informatička infrastruktura nije spremna. E, zbog toga vas molim, gospodine povjereniče, da ubrzate taj postupak. Drugo, što se tiče ovlaštenih gospodarskih subjekata, tu postoje dva trenda. S jedne strane poslovni subjekti koji kažu da e, moraju proći kroz e, razne poslovne procedure kako bi postali ovlašteni gospodarski subjekti i kako bi bili podložni manjim kontrolama pri uvozu e, dobara u Uniju. A s druge strane, ono što možemo vidjeti e, u stvarnosti da se radi o transakcijama e, kroz koje ne, ne prolazi ogromna dodatna vrijednost. Ja znam da postoji pilot projekt koji bi imao za cilj e, poboljšati situaciju ovlaštenih gospodarskih subjekata i pojednostaviti još više postupke, a istovremeno u mojoj zemlji sam primijetio da postoje slučajevi korupcije u e, carinskim e, upravama, te je nužno imati i određenu vrstu kontrole od strane vlade kako bi bili sigurni da se poštuje integritet. Zanima me da li će se to dvoje spojiti, da li će e, od carinske uprave se tražiti veći integritet i da li ćemo pojednostavniti još više postupke za ovlaštene gospodarske subjekte. I ako se realizira pilot projekt, hoće li tvrtke koje su sudjelovali u tom pilot projektu nastaviti poslovati na tom temelju ili se radi samo o projektu koji kad se završi e, se više nikako neće primjenjivati. I na kraju od tvrtki sam shvatio da je komisija izradila smjernice koje su bile dobro izrađene, mnogo bolje nego što je ovaj odbor očekivao, ali e, moramo ali htjeli bi znati da li te smjernice jamče pravnu sigurnost, jer te smjernice nisu pravno obvezujuće, ali bismo htjeli zajamčiti da se u svim državama članicama Europske unije primjenjuju isti standardi. Hvala najljepša, Denis. Sada predajem riječ Ana Mariji. Hvala najljepša i hvala vam gospodine povjereniče što ste danas ovdje sa nama. E, drago mi je što ste govorili o tihoj revoluciji carina, o važnosti carina za funkcioniranje unutarnjeg tržišta, o strateškoj dimenziji Brexita i e, reformi Carinske unije. E, zanima me zatamo zapravo koje je vaše mišljenje glede reforme i pitanja Turske, kako se boriti protiv carinskih prijevara, i e, također što ćemo učiniti sa krivotvorinama u sektoru prehrambene industrije jer se to tiče zdravlja naših građana. E, prošlog tjedna je održan e, sastanak vijeća i tu se govorilo o digitalnim knjigama 590 osoba je glasalo za, 8 protiv na e, sjednici u petom mjesecu i zatražili su standardiziranje e, PDV-a za digitalne knjige. E, I znam da je to dokument koji je sad još uvijek blokiran u vijeću i mi smo tražili minimum od 15% za digitalne knjige i minimum od 5% za e, fizičke knjige, odnosno takva je situacija sada, mislimo da to ne odgovara toj digitalnoj revoluciji koju svi želimo. I zanima me što će se desiti e, na tom pitanju dalje. Hvala. Gospođa Grapini. Zahvaljujem.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 sustava informatičke tehnologije u različitim državama članicama. Već 2016. godine kada se uveo novi zajednički carinski zakonik Unije, došlo je do velikog kaštenja i odgoda u državama članicama, no nešto to je vrlo bitno za provođenje učinkovitih transakcija IT sustavi moraju funkcionirati, moraju biti sposobni za provedbu. Ne radi se samo o tome da se smanjuju troškovi, već radi o tome da se smanjuju rizici za cijelo društvo. Stoga u svibnju 2017. godine je objavljena jedna bilješka radne skupine koja je radila na carinskom zakoniku rečeno je da ove prijelazne odredbe do 2020. godine uopće više nisu valjane. Rečeno je 2020. godina kao rok se ne može više poštivati. Što vi možete učiniti kako biste se pobrinuli da mjere koje se tiču sigurnosti građana će se uistinu provesti, ali isto tako mjere za olakšavanje trgovine i to do 2020. godine. Kako ne bismo morali čekati tri ili pet godina još? To je pitanje koje moji gospodarstvenici su me zamolili da vam postavim. Hvala najljepša. I na kraju gospodin Ivani Hvala najljepša gospođo predsjedavajuća i hvala gospodine povjereniče na svim informacijama. Vi ste rekli da su vam potrebne, potrebni svi resursi kako bi smo uspjeli u ovom pristupu i ja se slažem s tim. E, podržavam cilj komisije e, glede vlastitih sredstava, ali istovremeno znamo da je operazivanje u nadležnosti nacionalnih e, država, tako da postoji taj problem ne povećanja poreznog opterećenja za porezne obveznike i tvrtke. Pitam se koja je vaša preporuka, kako mislite da, da možemo zajamčiti e, imanje vlastitih sredstava, a ne povećati cijeli sustav e, oporezivanja? Hvala. Traži li još netko riječ? Ako ne, u tom slučaju bih ja postavila jedno pitanje koje je povezano uz ono što je gospođa Grapini rekla. Radi se o povezanosti između nedostatka informatičkih sustava i sigurnosti za naše građane. Mislimo da je važno moći zajamčiti sigurnost za naše građane. A drugo, glede Brexita. Evo, Den je to spomenuo malo čas. Mi se naravno nadamo da ćemo imati neku vrstu carinske unije ili carinske suradnje s Ujedinjenim kraljevstvom u bilo kojem obliku, ali ako do toga ne dođe, Mislite li da će Europska carinska unija moći se izboriti s velikim priljevom e, trgovine, odnosno uvoza iz Ujedinjenog kraljevstva i izvoza. E, ne znamo hoće li to predstavljati problem. Hvala najljepša na svim ovim pitanjima. Ja ću pokušati odgovoriti na većinu pitanja. Ispričavam se unaprijed ako ne odgovorim na sve, ali ću pokušati. Komisija ima plan za provedbu i uspostavu informatičkog sustava. ali se sada pitamo što ćemo jer je došlo do kašnjenja. Mi znamo da je da smo imali plan za uspostavljanje informatičkog sustava e, do 2020 godine i to je predstavljalo određeni pritisak na države članice, komisiju i trgovinu. Države članice su nas već informirale o tome da im je teško uspostaviti više različitih informatičkih sustava e, odjednom. Mi zato zajedno sa državama članicama radimo na izvedivosti postojećih e, planova glede informatičkih e, sustava i procjenjujemo kašnjenje. Iako znamo da će većina informatičkih infrastruktura biti e, uspostavljena do 2020. godine kada je predviđen rok, a parlament će naravno biti informiran o zaključcima ove naše analize čim e, ih budemo imali na raspolaganju. Postavljeno je pitanje glede e, napretka. Gospodin Švab je postavio to pitanje glede informatičke infrastrukture, kao što ste vi rekli, bismo počeli raditi na tome e, već u prošlom stoljeću. Rekli ste i sami da kasnimo e, dosta e, s tim. Mi smo od 98. počeli sa ovim, sa novim informatičkim sustavima E, zatim smo nadograđivali te sustave, to jako dobro funkcionira. Imamo 70 informatičkih sustava u Carinskom zakoniku, što je zahtjevalo ažuriranje mnogih projekata vezanih uz Carinski zakonik, među kojima mnogi ambiciozni projekti, kao što su, na primjer, carinske odluke, koje imaju sada europsku valjanost, centralizirano oporezivanje, E, carinjenje i tako dalje. A znamo da su naši planovi za informatičku infrastrukturu uvijek bili ambiciozni s obzirom na e, glavne izmene koje su unesene kroz carinski zakonik i znali smo da to zahtjeva ogromnu adaptaciju e, informatičke infrastrukture koja već postoji u državama članicama. I komisija i države članice e, su svjesne da je tu potrebno uspostaviti usklađivanje e, podataka kako bi postojala interoperabilnost, a to predstavlja ogroman izazov za ažuriranje već postojećih informatičkih infrastruktura. E, naročito glede automatiziranja carinskih uprava. Mi smo već postigli velik napredak, u većini slučajeva se radilo o ažuriranju već postojećih sustava ili nadopune e, E, aplikacija koje se koriste na nacionalnoj razini, ali sve u svemu još dosta posla je pred nama, iako smo postigli napredak, mi smo svjesni toga i naravno da ćete vi biti informirani o e, svim naprecima u dosljedno vrijeme. Koji su planovi komisije za suzbijanje e, prevara u PDV vezano u carinski postupak 42? Mi znamo da postoji prevara PDV u carinskom postupku članku 42. Znamo da postoje e, i e, i e, mreže krijumčara koje imaju za cilj zloupotrijebiti ovaj postupak, a to naravno predstavlja negativan učinak na porezne obveznike i tvrtke E, i mi znamo da sada pri uvozu moramo ojačati carinsku kontrolu i moramo ojačati postupak e, odobravanja pojednostavljenih carinskih postupaka za e, ovlaštene gospodarske subjekte. Sada mi možemo mnogo brže uočiti ukoliko je došlo do prijevare i naravno sve koji počine neki prekršaju sankciju su kažnjene na jedinstvenom tržištu pokušavamo olakšati poslovanje e, gospodarskim subjektima. Gospodin Danti je postavio pitanje glede e-trgovine. E-trgovina igra ogromnu ulogu, radi se o vodećoj snazi gospodarskog razvoja i komisija smatra da e-trgovina mora biti pojednostavljena. Istovremeno, kao što znate, postoji teroristički napadi, i krivotvorena roba, e, sve to je u porastu. Stoga carine moraju s jedne strane pojednostavniti e-trgovina, a s druge strane zaštititi e, prihode, raditi na e, sigurnosti, zaštiti intelektualnih prava i zajamčiti e, pravednu tržišno natjecanje između gospodarskih subjekata iz Europske unije i izvan Europske unije. Tu imamo naravno i platforme, međunarodnu suradnju kako bismo zajamčili dobar nadzor trgovine bez dodavanja bilo kakvih prepreka. Dakle, potreban nam je jedan uravnotežen pristup. U e, predlogu o PDV-u e, ćemo zajedno sa punom provedbom e, Carskog zakonika Unije predložiti dugoročna rješenja kako bismo riješili ova dva problema istovremeno kako ne bi dolazilo do bilo kakvih sporova. Koji je odgovor komisije Olaf E, glede e, PDV prijevara pri uvozu e, robe iz Ujedinjenog kraljevstva, a vezano u carinski postupak 42. U istrazi Olafa rečeno je da se s prevarom nastavilo nekoliko godina prije nego što su poduzete konkretne mjere. Ako su ti navodi potvrđeni, onda mi je jasno zašto države članice imaju poteškoće s tim da e, prihvate ta dobra, e, odnosno tu robu koja potiče rast sivog gospodarstva e, i zato se želimo boriti protiv prevara i komisija će dati ambiciozan prijedlog na jesen kako bismo reformirali naše zastarjeli E, režim PDV-a. Želim samo još odgovoriti e, na pitanje gospodine, gospođe Korace Bilte glede onog što se desilo prošlog tjedna. Komisija je predložila već prije nekoliko mjeseci, dala je prijedlog koji mi se činio, činio smislenim, a to je da se državama članicama ostavi sloboda utvrđivanja e, smanjenog PDV-a za E, elektroničke knjige i fizičke knjige. Ja osobno više volim e, čitati tisak i knjige u fizičkom obliku, ali ponekad e, je jednostavnije čitati nešto u digitalnom obliku i mislili smo da treba primijeniti ista pravila i na digitalna izdanja i fizička izdanja. E, svi e, članovi vijeća su to e, priznali i znaju da je predlog komisije zaista dobar i da bi se moglo doći do dogovora. A onda je novi ministar Češke odbio taj predlog i moram reći da nije obrazložio to protivljenje, zapravo njegovo protivljenje nije bilo utemeljeno. On se osvrnuo na jedan projekt pilot i pilot projekt i iznimku glede obrnute naplate poreza. E, komisija se nije usprotivila tom izuzeću, ali nije htjela da to postane e, stalni zajednički sustav, jer to nije dobar način rješavanja problema prekograničnog PDV-a. Mi želimo suzbijati e, prevaru PDV-a na učinkovit način. E, u tom slučaju je reagirao e, nizozemski e, ministar na veoma oštar način i ja se u potpunosti slažem s njim, jer se radilo o projektu, odnosno prijedlogu koji je bio zaista smislen, prijedlogu koji se ticao slobode, informiranja, komunikacija i tako dalje. Kada imate takav prijedlog, jednostavno nemate pravo blokirati ga. Zato mislim da komisija nikako nema namjeru e, napustiti taj predlog. Mi ćemo to stalno vraćati na dnevni red e, koliko to bude potrebno. Jer e, evo kada sam dolazio ovdje na sastanak istavači regionalnog tiska su me zvali i pitali što je s tim predlogom jer e, njihov opstanak ovisi o tim mjerama. Ta strategija blokiranja jednog dosjeja zato što imamo problema s nekim drugim dosjejem je strategija koja eh, je zaista razočaravajuća i to je ono što mi se zaista ne dopada ni na ovom eh, radnom mjestu na kojem sam sad, ni na mjestu na kojem sam bio ranije kada sam bio u francuskoj vladi. Dakle, moram priznati da je mene ta reakcija zaista šokirala, ali da svakako eh, nećemo odustati od našeg prijedloga. A sada ću se vratiti na pitanja Želio bih vas uvjeriti da komisija radi na interoperabilnim informacijskim sustavima. Već nekoliko godina surađujemo sa državom članicom kako bismo pojednostavnili taj proces. Naš cilj je osigurati da države članice mogu provoditi IT sustave jedinstvenog carinskog zakonika u svoje sustave i to na jedinstveni način. Sve to mora biti usklađeno sa e, međunarodnim modelom svjetske carinske organizacije. To je veliki korak unaprijed u tome da se povrinemo da e, naš carinski zakonik bude usklađen sa međunarodnim carinskim zakonikom i e, suvremenim praksama. Razvijemo neke nove alate kao što je trgovinski portal EU-a, također jedinstveni prozor EU-a sa jedinstvenim okruženjem koji će omogućiti povezivost na harmonizirani, integrirani način jednom kada svi podaci koji su potrebni carinskim upravama budu dostupni za protok roba u EU. Mi smo svjesni da financijski resursi na nacionalnoj razini i razini EU neće biti dostatni za financiranje oprema IT-a e, sukladno zakoniku. Putem ocjene učinka mi ćemo procijeniti te posljedice kako bismo pripremili sljedeći e, višegodišnji financijski program. I sada ću pokušati odgovoriti na pitanje o vlastitim sredstvima. Što se tiče vlastitih sredstava, to je posljednje pitanje koje je postavljeno. E, objavljeno je izvješće kojim je upravljao gospodin Monti. Radilo se o radnoj skupini e, u kojoj je sudjelo Hvala komisija i parlament. Guy Verhoštat vas je predstavljao, dakle se o javnom izvješću e, koje predstavlja sjajan instrumentari za sve mjere koje postoje na ovom području. I mislim da se to treba integrirati i u našoj višegodišnjoj raspravi. Mi ne želimo povećati porezno opterećenje, ali želimo imati vlastita sredstva koja nećemo dobivati samo od država članica. Moramo vidjeti koje resurse možemo konsolidirati, koje e, resurse možemo utvrditi kao nove resurse. Ja znam da PDV predstavlja sjajan instrument za sve nas, ali ovo sada nije vrijeme ni mjesto da govorim o tome. Sigurna sam da ću o tome imati priliku govoriti kasnije. Zašto su ta pravila toliko stroga? Mnogo godina mi smo odobravali status ovlaštenog gospodarskog subjekta koji je omogućavao mnoga pojednostavnjenja vezana uz sigurnosne kontrole u slučaju gospodarskih subjekata koji ispunjavaju određene uvjete. Za sada. Znam da je nemoguće e, prebaciti se sa INS-a na IXX. Razlog tome je to što moramo poštivati e, sigurnosne rizike prije no što roba uđe na teritorij, no uvjeravam vas da, da blisko razmatramo mogućnosti pojednostavnjenja i olakšavanja procesa kako bismo li kontrole koje su utemeljene u samom sustavu tako da pouzdana trgovina koja je predmet EIOS-a bi u jednom stadiju se odnosila na kontrole koje su utemeljene u sustavu. To bi bio napredak. Koja je dodana vrijednost iz uicis e Puna inovacija i modernizacija carinskog zakonika. E, također, taj paket jedinstvenog carinskog zakonika uvodi modernizaciju carinskog zakonodavstva. Također uzima u obzir e, različite e, politike, podostavljuje postupke carinjenja, E, pojednostavljuje pojam ovlaštenog gospodarskog subjekta, dodatno pojednostavljuje carinske postupke, stvara bezpapirno okruženje za carinsku trgovinu, umanjuje administrativno opterećenje za gospodarske subjekte, također dodatni nastavni postupak vezan uz digitalnu agendu, inicijative za promicanje e, malih srednjih poduzeća i punu sukladnost carinskih pravila i odredbi na razini, na razini EU-a, što dovodi do zajednički paketa lata instrumenta e, Carinske unije. To je i vrlo zahtjevan e, paket. Što se tiče uvoza dobara niske vrijednosti, radimo na e, automatiziranju postupaka i olakšanju e-trgovine, a to se nadovezuje na čitav niz na o kojima sam do sad govorio. Gospodin Kalas pitala je kakva je situacija glede našeg prijedloga za direktivu za zakonski okvir Unije za carinske prekršaje i sankcije. E, usvajat će se Imkov prijedlog e, za carinski prekršaj i sankcije, to je jako važan korak u tom smjeru. Pozdravljamo vaš, e, vašu inicijativu i nastojimo, dakle radimo na tome, kao što ste upoznati s tim, e, rad na tom dosjeu je došao do vijeća i taj rad je dosta zahtjevan, mnoge države članice smatraju da se tu gazi po njihovim nadležnostima u studenom prošle godine devet eh, država članica u vijeću rekao da žele nastaviti raditi na tom prijedlogu, a 12 država članica se jako o tome iz raznih razloga. Komisija vjeruje da ne postoji opravdanje za povlačenje tog prijedloga, jer do sad nije bilo nikakvih rasprava o člancima koji su pravni temelj toga, tako da se očekuju, tako da se sada komisija sad čeka plenarno zasjedanje e, Europskog parlamenta i glasanje. Što se tiče upravljanja, mi e, se nadamo da će biti usvojene i primjenjene smjernice za Ukoliko pak države članice ne budu ispoštovali zakonodavstvo, onda ćemo mi pokrenuti e, kazni postupak. Što se Turske tiče, tu se radi o temi na kojoj dalje radimo. Kao što, smo, kao što sam rekao, jučer sam ovdje imao sasnak sa novim predsjednikom Turske ovdje i rekao sam mu da smo spremni raditi na poboljšanju međusobne carinske suradnje i općenito gospodin, govoreći gospodarske suradnje i konačno predsjednice što se Brexita tiče ne radi se o tome da ne želim razmatrati to pitanje. Znate da su pregovori započeli prije dva dana i da su započeli tako što je definiran okvir e, i usvojena agenda. To je dosta dobro počelo jer smo se dogovorili oko kalendara, oko rokova, sekvenciji, pristupa, no imajući to na umu, jako je teško donositi bilo kakve zaključke o tome kada će stvarno pregovori započeti, raspraviti na sljedećem sastanku i to ima tema koje se ne tiču Carinske unije, no to su iznimno osjetljive teme i budite sigurni da mi je jako stalo do toga. Glavna uprava tak sud e, punom parom radi na tome. Moramo s jedne strane zalagati se za naša načela, načela se država članica Europske unije, a i imati na umu na ono što kaže e, britanska vlada koja izlazi iz Carinske unije, a istovremeno izbjeći da se vraćamo u razdoblje od prije jedinstvenog, eh, odnosno unutarnjeg tržišta i ponovo izbjeći stvaranje granica koje će biti rigidne prirode i moramo imati na umu isto tako i poseban, posebnu situaciju u kojoj je Ir, Sjeverna Irska, nećemo ponovo uspostavljati granicu između Sjeverne i Južne Irske, no eh, morat ćemo naći politički praktična rješenja, ali i više rano da kažemo koja rješenja, jer mi radimo u duhu toga da infine e, definiramo s Ujedinom kraljevinom najbolje moguće e, odnose. Najprej hvala povjereniče na vašim odgovorima. Ne znam ima li još zastupnika koji se želi javiti za riječ. Ukoliko ne, Najljepša hvala na vašem posjetu i želim vam puno uspjeha svim mojim projektima. Najljepša hvala. Okay, um, Možemo dakle nastaviti na našu sljedeću točku dnevnog reda, prezentacija komisije o paketu za usklađivanje, pa ću odmah dati riječ komisiji. Radi se o zamjeniku direktora Friedrich Schiman koji će nam predstaviti ovaj paket za usklađivanje. Zahvaljujem na tome što smo mi pružili priliku da vam predstavim ovaj paket za usklađivanje. On je usvojen od strane komisije 2. svibnja 2017. godine. On sadrži tri elementa. Prvi je e, alat za jedinstveno informiranje tržišta, drugi je jedinstveni digitalni pristupnik. E, ja ću ukratko e, predstaviti sva tri elementa paketa. Započet ću s onim koji je najteži, a to je SMIT, Vjerojatno će tu biti najviše kontroverze i razgovarat će se najviše o njemu ka, o, u smislu e, rasprava o državama članicama. Postoji mnogo nesporazuma što je zapravo ono što mi želimo ostvariti. Smit je alat pomoću kojega možete zahtijevati kvalitet kvalitativne i kvantitativne informacije izravno od e, sudionika na tržištu. Zašto želimo to omogućiti? Vidimo da su građani frustrirani time što komisija E, ne uklanja dovoljno brzo prepreke na jedinstvenom tržištu. Vrlo često e, je teško vidjeti, e, vrlo teško vidjeti o čemu se radi. Da li je to kršenje pravila jedinstvenog tržišta ili nefunkcioniranje tržišta i to osobite u prekograničnom kontekstu. Ponekad države ni same nemaju informacije ili nemaju ovlasti ishoditi informacije Dakle, smit je nešto pomoću čega se trebaju ishoditi informacije da se vide da li se krše pravila unutarnjeg tržišta. To je e, mjera sredstvo, posljednje sredstvo. To nije nešto što će se primjenjivati paušalno i mnogi vide dodanu vrijednost kod ovog alata kako bi naše unutarnje tržište još bolje funkcioniralo. Naravno, postoje određene bojazni, a administrativno opterećenje je jedna od njih. E, mi smo bili vrlo oprezni jer mi smo u ovoj općoj upravi rast zaduženi i za poduzeća, te smo pazili da to ne bude preveliki administrativni teret za poduzeća. Koristit će se samo u onim slučajevima u kojima postoji visoki ekonomski i socijalni učinak i kada jedini način da dobijemo informacije je informacije od poduzeća i ne možemo ih na jedan drugi način dobiti. Prag za njegovo korištenje je prilično visok. Treba nam formalna odluka komisije da se može koristiti taj E, alat i komisija će zatražiti informacije koje su uistinu dostupne u samom poduzeću. Dakle, oni neće morati angažirati skupe konzultante za data mining. Još jedna bojazan je da li time komisija dobiva dodatne ovlasti. SMIT je informacijski alat koji će se koristiti u kontekstu postojećeg mehanizma provedbe, to je dakle postupak povrede. Smit neće stvarati e, nove e, postupke izvršenja u državama članicama u slučaju kršenja. Istina je da ako vidimo da se radi o strukturnom problemu, to bi moglo doprinijeti stvaranju novih regulatornih rješenja ako bude jasno da je to šire pitanje koje se ne povezuje samo sa jednim slučajem. No to nije glavni cilj. Cilj je pomoći provedbi, dakle e, bolje prikupljati informacije na, na sličan način na koji to imamo kod e, zakona o tržišnom natjecanju. E, komisija izravno prema poduzećima provodi te pravile, ali isto tako i prema državama članicama vezano uz pravila državne potpore. To nam je bio uzor, no to smo željeli prenijeti i na pravila jedinstvenog tržišta po uzoru na zaštitu tržišnog natjecanja. Mi smo u komisiji za zauzeli partnerski pristup u odnosu na države članice. Smith se izrađuje kao postupak unutar kojega i države članice i komisija partnerski provode pravila. Svaka odluka koju donese komisija će se e, prijaviti države članici, također će se uspostaviti mehanizam za podjelu e, informacija na razini država članica. Ako E, će se taj zahtjev, e, nakon će nakon njega uslijediti povreda prava, tada država članica o kojoj se radi će e, morati posljedne informacije, osim oni koji se smatraju povjerljivima. Dakle, mi ćemo štititi pravilo poslovne tajne, neće moći doći do curenja takvih strogo povjerljivih podataka i znamo kako se to može zaštititi. I posljednje pitanje u kontekstu Smita je zašto sankcije, zašto kazne, zašto novčane kazne? Vidjeli smo u zakonodavstvu za tržišno natjecanje da sankcije su zapravo poticaj da se E, odgovori. Tu pouku smo izvukli iz zakona o tržišnom natjecanju. E, te sankcije nisu vezane uz ponašanje e, koje je predmet informacija koje tražimo. Dakle, Smith ne implicira da je došlo do bilo kakvog prekršaja ili povreda. U svakom slučaju će se raditi o jednostavnom zahtjevu uz dobrovoljno sudjelovanje. Tu će biti visoki prag ako da smo željeli nametnuti, ako želimo nametnuti prave sankcije, trebale bi nam tri odluke komisije. Prva kojom se najavljuje e, primjena smita, druga da se šalje zahtjev i treća da se nametne sankcija. To je uistinu visoki prag i to sigurno nećemo često primjenjivati i obzirom da smo primjenjivali pravila vezano tržišno natjecanje, e, znamo da će biti vrlo malo slučajeva, ali e, ta, taj mali broj slučajeva će unijeti pravu razliku vezano uz provedbu pravila unutarnjeg tržišta. Vidjeli smo da u drugim zakonskim područjima to funkcionira i zato želimo to prenijeti i na unutarnje tržište. Toliko o smitu jedinstveni pristupnik. To je drugi element u paketu za usluđivanje. Koji je porijeklo ovog prijedloga o jedinstvenom digitalnom pristupniku? Radilo se o poslovnim organizacijama, o Europskom parlamentu. 17 država članica je pozvala na to. Također REFIT platforma, e, javne konzultacije sa civilnim društvom. Svi oni su nas pozvali da uvedemo nešto što će omogućiti i građanima i trgovačkim poduzećima da koriste unutarnje tržište na, učinkovitiji način. To, bi nam, to, će nam sve ukazati na nedostatak e, pravila informacije na cijeloj razini. Kvaliteta informacija je bila vrlo bitna. E, potporne informacije također je nešto što bismo riješili ovim pitanjem digitalnog pristupnika, mogućnost pronalaska informacija, jer e, od mnogo stabala nemoguće ponekad vidjeti šumu. Ovako ćemo imati samo jedan portal, jedan digitalni pristupak koji će nam omogućiti pronalazak informacija. Također, e, informacije za e, korisnike u prekograničnom kontekstu, informacije i procesi te također e, moći ćemo vidjeti koje su stvarne prepreke na jedinstvenom digitalnom tržištu. Dakle, e, svrha tog pristupnika je omogućiti građanima i poduzećima nediskriminacijski internetski pristup informacijama o nacionalnim pravilima i EU pravilima i e, također pomoćnim službama na razini EU-a koje im omogućuju da ostvaruju svoja prava. Dodana vrijednost ovog pristupnika u odnosu na obvezujuće i neobvezujuće akte je da bi to bio, osim što je međusektorski pristup, bio bi usredotočen isključivo na korisnike, ne bi bilo udvostručivanja i mi bismo premostili praznine u zakonodavstvu no isto tako i u prekograničnom kontekstu. Povećali bismo kvalitetu informacija, dostupnost informacija. E, većina postupaka bila bi dostupna na internetu i postao bi u cijelosti prekogranični pristup. U tehničkom ili praktičnom smislu to je aparat za pretraživanje koji se temelji na E, međunarodnim e, mrežnim stranicama i mrežnim stranicama na razini EU-a e, i bit će postojeći zajednički mehanizam kojim ćemo prikupljati povratne reakcije i pratit ćemo što se događa na unutarnjem tržištu. U pravnom smislu što želimo ostvariti ovim prijedlogom? Natjerati države članice da šalju informacije o širokom spektru tema, nečemu što je relevantno za sva naša poduzeća koja žele poslovati prekogranično. Postoji 13 ključnih postupaka koji će biti na internetu i u cijelosti će se njima moći upravljati online u smislu pristupa drugim državama članicama. Također svi internetski pristupi će omogućiti nediskriminacijski pristup nenacionalnim korisnicima provedba načela samo jednom za najbitnije prekogranične postupke je također ključni element, tako da građani neće morati nekoliko puta davati iste informacije. Također će biti postati kvalitet informacije o svim e, mogućim e, pomoćnim službama i to ne samo na jeziku države članice, već i na jednom dodatnom jeziku. Toliko o uspostavi jedinstvenog digitalnog prihodnika, on će biti alat za naše poduzeća, za naše građane, da koriste unutarnje tržište na bolji način. I posljednji element e, ovog paketa za usklađivanje je Solvit. Mislim da vam je svima poznat Solvit. Mi smo imali zadovoljstvo predstaviti Solvit odboru IMCO prije godinu dana, 2016. godine. Ove godine slavimo 15. godinu njegovog postojanja. Više od 17.000 slučajeva smo zaprimili i više od 15.000 smo riješili. To je impresivno postignuće na koje ćemo se dalje nadograđivati. Želimo ga, želimo ga dalje proširiti želimo uključiti još više poduzeća jer sada to koriste građani u najvećoj mjeri, ali željeli bismo da ga više koriste i poduzeća. I zašto postoji sada plan e, e, djelovanja da se E, modificira Solbit. Kada smo strategiju objavili 2015. godine, najavili smo da bismo željeli e, ponovno uvesti Solbit kako bismo osigurali bolju usklađenost sa pravilima unutarnjeg tržišta. I, ovaj odbor i Europski parlament i neki drugi dionici su e, se složili sa tom idejom te je stoga komisija usvojila kao dio ovog paketa plan djelovanja sa tri stupa, poboljšati kvalitetu solvita kako bismo uistinu pružali prvoklasne informacije i uslugu građanima i poduzećima koji nam se obrate. Tako želimo poboljšati korištenje ovog mehanizma, tako da on bude, da postoji šira uporaba, prvenstveno trebamo uključiti poduzeća i želimo sve to proširiti i na službe za provedbu zakona. To je što je vrlo bitno jer imamo e, komunikaciju komisije o provedbi gdje će se komisija e, fokusirati na načelo big is big, small is small. Dakle, Solvit je u svakom slučaju alat koji može pomoći pri provedbi tog pravila, tako da se pravila jedinstvenog tržišta poštuju. Sve ove akcije idu ruku pod ruku i one i uspjeh cijelog projekta će ovisiti o pojedinačnom uspjehu ovih aktivnosti. Sve ukupni preduvjet za uspjeh je da imamo dovoljno osoblja, dovoljno ovlasti. To je zadaća država članica. Isto tako je istina da da najslabija karika određuje uspjeh cijele mreže. Mi naporno radimo na tome da cijela mreža bude još uspješnija no što je sada. Sada ću stati. U svakom slučaju se nadam potpori ovog odbora u odnosu na ove ovaj plane djelovanja kako bi ovaj dio paketa za usklađivanje bio uspješan. Hvala lijepa. Hvala vama. Gospodin Šiman. svim objašnjenjima. Sada bih htio eh, dati riječ dvoma izvjestiteljima Evo izvolite. Hvala predsjednice. E, hvala komisiji, ispričavam se što sam vam okrenuo leđa, ali suprotno me nećete čuti. Dakle, hvala vam na ovom izlaganju. Mislim da ovdje imamo jako i uniformno funkcionirajuće jedinstveno tržište. Mislim da ide od koristi i potrošačima i poslovnom sektoru. Dakle, dvije najveće brige nekih dionika i poduzeća s kojima sam se srela tijekom konzultacija o Smitu tiče se nekolicine pitanja koja vam želim danas postaviti. Ja ću, nažalost, morati otići kroz manje od 10 minuta, u svakom slučaju moja ekipa i ja ćemo razgovarati o vašim odgovorima. Ja se doista iskreno ispričavam, ali imam e, drugi istovremeni sastanak danas poslije podne. Dakle, moja pitanje je Kao prvo, da bi bilo isuviše skupo za poduzeća da se od njih traže informacije preko smita, a ovdje govorim prvenstveno o malim srednjim poduzećima. Zatim, kako u prijedlogu se može postaviti da informacije koje pružaju poduzeća ne budu korištene protiv tih istih poduzeća. Znam da ste vi uvjerili, uvjeravali ste nas da komisija zna kako čuvati u tajnosti, odnosno držati ih povjerljivim te informacije, no mene doista zanima kako javne vlasti u državama članicama se mogu postarati kako neće konkurencija doći do tih e, informacija i kako neće curiti informacije iz tih baza podataka. I konačno kojim mjerama raspolaže komisija kako bi riješila te probleme i što je poduzela da riješite tu zabrinutost jer se mi moramo svi postarati da europski poslovni sektor bude spreman podržati nas e, u e, skidanju tih prepreka za ostvarenje, puno ostvarenje jedinstvenog e, unutarnjeg tržišta. Dakle, za mene je jako važno da ovaj predlog bude doista uvjerljiv za sve dionike kako bi oni bili na našoj strani, kako ne bismo morali se boriti sa barijerama kao što su noćne kazne koje bile nametnute zbog nedostavljanja kompletne, kompletnih informacija. Najviše hvala. Hvala tebi, Eva. drugi izvjestitelj je gospođa Mici, no ona nije tu, ali ako ne griješim, gospođa Konsari će nam iznijeti stav. Naša hvala predsjednice. U ime Marlen Mici želim se ispričati što danas nije nazočna. Ona ne može doći zbog promjena u e, dnevnom redu, a nije mogla izmijeniti svoje prethodne obveze, tako da me je da pročitam njenu bilješku. Njeni komentari glede prijedloga komisije za uredbu o uspostavi jedinstvenog digitalnog rješenja zahtjeva više vremena za dubinsku analizu. Međutim, načelno pozdravlja predlog komisije za uspostavu jedinstvene digitalne kontaktne točke kako bi se pružila administrativna usluga građanima i poslovnim subjektima. Digitalna tehnologija potpuno se mijenja način na koji živimo i radimo i poslujemo te putujemo. Za nju je logično da se i vlasti kreću smjerem digitalizacije. Instrument koji nudi komisija predstavlja ključni aspekt plan djelovanja e-vlade i time se odgovara na potrebe stanovništva glede digitalizacije svijeta i upisuje se u okvir e-vlade. E Još jedan važan element je taj da jako često ljudi i poduzeća nisu svjesni postojećih pravila u drugim zemljama ili im je teško doći do tih informacija i teško im razumjeti postupak za putovanje, poslovanje i rad. Postoji ogroman broj mrežnih stranica, portala, kontaktnih točaka tako dalje. I rezultat je taj da umjesto da se pomogne ljudima, oni su sve češće zbunjeni jer ne znaju gdje doći do prave informacije. Previše informacija na previše različitih mjesta stvara više prepreka nego što donosi rješenja. Na primjer, mi eurozastupnici dobivamo brojne upite naših e, sugrađana i jasno je da je ljudima teško doći do relevantnih informacija i kada bi postojalo jedno jedinstveno referentno mjesto ili jedinstvena kontaktna tačka, to bi bilo sjajno bi se moglo doći do tih informacija, tako da bi bilo dobro sve te kontaktne točke, mrežne stranice, portale i tako dalje, sve spojiti u jedan, jednu jedinstvenu kontaktnu točku kako bi se moglo dobiti jedan instrument koji bi bio od krajnje maksimalne koristi za korisnike i kako bi stanovnici i poslovni subjekti mogli donijeti u potpunosti upućene odluke. Ovaj mehanizam će ne samo spasiti, uštediti vrijeme, već će uštediti i novce. Međutim, Marlen želi naglasiti neke aspekte koje želi dodatno analizirati. Kao prvo, ovaj instrument mora biti jedinstven instrument za pružanje točnih i jasnih eh, informacija o svim možnim eh, postupovnim aspektima za rad u E, europskim državama. No nijekoji način ne smije biti instrument koji treba zamijeniti postojeće postupke na nacionalnoj razini ili e, da ima cilj za smanjenje zaštite u nekim u državama članicama. Malo također želi čuti na koji način se komisija predijela za 13 ključnih administrativnih postupaka. Da li su oni već e, na raspolaganju državama članicama? Ako ne, što će trebati poduzeti na nacionalnoj razini kako bi se do toga došlo? Zatim, komisija je predložila rješenje da se podatke samo jednom dostavlja, a onda će biti na raspolaganju za korištenje za prekogranično korištenje na zahtjev korisnika. Kolegica zamici želi više čuti kako to treba funkcionirati. To znači da ukoliko se neki dokument, da li to znači da kada se dokumenti dostave i stave na raspolaganje u jednoj državi mogu biti korišteni kao digitalizirani dokumenti u drugim zemljama bez ikakve validnosti i potrebe o provjeri. Tko će provjeravati E, sukladnost i tko će imati ovlast e, manipulirati tim dokumentima. I za kraj, komisija će upravljati tim instrumentom, no tko će se postarati da svo prikupljanje podataka da će biti obavljeno na siguran način i u potpunosti poštujući načelo privatnosti i proporcionalnost. Hvala se veseli budućoj suradnji sa izvjestiteljima, kolegama izvjestiteljima Sjeni i komisijom. Hvala. Najviše hvala vama. Da li se neko drugi od zastupnika želi javiti s pitanjem? Ukoliko ne, onda ponovno dajem riječ komisiji. naša hvala, hvala na pitanjima. Prvo ću odgovoriti na prvo pitanje o trošku, a to se prvenstveno tiče malo poduzeća. Naravno da to nije bez ikakvog troška, ali mislim da smo bili savršeno jasni, kako sam to i ranije rekla, jer smo mi svi zabrinuti, zaduženi za malo srednje poduzeće i ja sam svjesni toga da ne smijemo nametnuti neravnomjerno, neproporcionalno utrećenje na malo srednje poduzeća, odnosno na naše poslovne subjekte. Dakle, ove informacije trebaju biti doista krajnje ciljane, konkretne i ad hoc informacije koje se tiču samo onih sudionika, tržišnih dionika e, kojih se to tiče I to će se ticati također samo podataka koji su na raspolaganju poduzećima, što znači da neće predstavljati prevelik napor, dakle neće trebati e, zapošljavati suradnike za e, popisivanje tih podataka, neće biti upitnika, već će biti jako ciljana pitanja postavljena. I to se u samom, i tu se vidi odmah na samom početku da se time ograničava trošak e, i opterećenje na poduzeća. i prije samog postavljanja zahtjeva treba se pravdati takav zahtjev, a možete biti sigurni da e, komisija jako pomno analizira tu odluku, da li je to prikladna, e, prikladna inicijativa ili predstavlja veliko opterećenje. Vi ste spomenuli mala srednja poduzeća, no treba znati da su mikropoduzeća izuzeta. Mala i srednja poduzeća, e, na njih jako često utječu nefunkcionalnost unutarnjeg tržišta. Dakle, imamo postupak javne nabave, na primjer, u kojem e, poduzeće ili malo srednje poduzeće ne želi iznositi podatke jer se boje da će biti stavljeno na crnu listu, no od njih se traži da stave na raspolaganje te informacije kako bismo upravo uvidjeli da li ima nekih problema. I kako bismo naknadno mogli u prekršajnom postupku prema državi članici riješiti te probleme. Drugo pitanje koje ste postavili tiče se povjerljivosti podataka, to je i krajnje važno. Informacije kao takve neće biti stavljene na raspolaganju javnosti, neće biti javno objavljene. Dakle, naravno da je tu poslovna tajna koju treba ispoštovati, profesionalna tajna koju treba poštovati. U provedbi tržišnog natjecanja mi smo koristili ovlasti tamo gdje je to bilo nužno potrebno i naravno poštujući povjerljivost podataka, to nikad nije bilo dovedeno u pitanje i nikad nije bilo narušeno. Imamo jako dugu tradiciju e, korištenja povjerljivih podataka. Jasno je da ako poduzeće označi informacijsko stavljanje na raspolaganje kao e, povjerljivim, onda se to e, samo nama stavlja na raspolaganje, nikom drugom. Jer je savršeno jasno da poslovno povjerljivi podaci ne smiju biti stavljeni na raspolaganje bilo kome. To predstavlja i financijske i pravne e, opasnosti, tako da mi ni u kom slučaju ne želimo da nas se tuži, jako pomno koristimo i pažljivo koristimo sve te podatke koje nam stavljaju na raspolaganje. Tako da budite sigurni da koristimo svo svoje iskustvo stečeno i u drugim oblastima kako bismo to transponirali jer smo doista krajnje svjesni mogućih problema koji mogu iskrsnuti ukoliko se time ne bude e, radilo na valjan način. To je doista u žiži e, našeg interesovanja. Što se tiče jedinstvenog digitalnog tržišta, jako mi je drago čuti koliku podršku uživamo od strane gospođe Mici, ako je lijepo čuti da se ona načelno slaže i pozdravlja naš prijedlog. Jako je jasno da se ovdje radi o jedinstvenoj kontaktnoj točki o digitalnom pristupniku onda se ide dalje. No, potrebno imati jedno mjesto gdje ćete započeti svojim pretragama kako biste došli do informacije koje su vam potrebne da biste dalje išli. Dakle, potrebno je naći to ulazno mjesto, digitalni pristupnik, e, kako biste išli dalje. Dakle, ljudi jako, jako se muče da dođu do toga. Dakle, mi želimo olakšati između ostalog i prekogranično postupanje kako bismo olakšali taj pristup jedinstvenom odnosno unutarnjem tržištu i kako bi to bilo od koristi za naše sugrađane i naša poduzeća. To će biti jednostavno koliko god je to moguće, to je jedan od naših ključnih ciljeva, no sveukupno analizirajući ono što želimo napraviti, e, to je potaknuti e-vladu, to je ono kamo smjeramo i predstavljajući digitalni pristupnik, e, navodimo države da stvaraju nešto što nije postojalo, dakle to pomaže ne samo prekograničnom kontekstu, već i nacionalnom, na nacionalnoj razini pomaže ka prevasku na e-vladu i digitaliziranu e, digitaliziran način funkcioniranja. Mislim da je ovo situacija u kojoj svi mogu izvući dobit, korist, dakle i države članice i prekogranični kontekst. Mislim da je to nešto što može samo pomoći u našem funkcioniranju naših e, uprava. Bilo bi besmisleno predstavljati svoje dokumente u više navrata kada su oni već tu. Ako već imamo neke postupke koji su uspostavljeni, čak i kada se prelazi nešto drugo, mora se uvesti promjena, a ljudi ne vole promjene. Dakle, imamo pilot projekt e, gdje će, s kojim se nadamo da ćemo moći uvjeriti sve one koji nisu još uvjereni da se pređe na ovaj novi sustav, jer doista mi nismo ovdje da služimo upravu, već da služimo naša poduzeća i naše sugrađane i to je taj glavni cilj. Nadam se da sam mogla odgovoriti na zdravljaveći način na vaša pitanja, ukoliko ne, e, tu sam u svakom slučaju trebate znati da smo tu kako bismo vam e, stavili na raspolaganje sve moguće informacije i razjasnili sve što je nejasno eventualno. Hvala. Hvala vama, gospođo Šviman. Ne vidim novi zahtjev za javljanje. Hvala vam što ste došli dakle, na sastanak našeg odbora i objasnili nam kako funkcionira taj paket. Dakle, najljepša hvala na tome. Sada to znači da možemo preći na sljedeću točku dnevnog reda. Ukoliko je izvjestitelj tu. Ah, okay. Uh, Koliko sam shvatila, trebali bismo sačekati trenutak prije nego gospođa Biden-Holzer ili Zelenski Gebert dođu predlažemo kratku stanku, te ćemo nastaviti s radom u 16.45. Okay, uh, I think we can um, start again um, or continue um, with uh, the last uh, point on our agenda for... Predlažem da nastavimo. Imamo još jednu točku na dnevnom e, redu za danas, a to je razmatranje nacrta mišljenja o akcijskom planu za maloprodajne financijske usluge. Gospodin Weidenholzer nije tu, pa će... E, kolegica govoriti u njegovo ime. Hvala lijepa. E, kolega Weidenholzer je nije mogao doći pa je mene zamolio da ga zamijenim. Naravno da ću rado to učiniti. Samo ću pročitati njegov tekst kojeg mi je dostavio. Dakle, radi se o nacrtu mišljenja za e, odbor IMKO za financijske usluge za privatne građane. Zahvaljujem se komisiji na prijedlogu e, akcijskog plana za maloprodane financijske usluge. Taj akcijski plan odražava mnoge točke koje je spomenuo i parlament u svojoj zelenoj knjizi i koji je također usvojio mišljenje o toj zelenoj knjizi. Primjeri toga su viša transparentnost kod naknada za prekogranične transakcije, e, cijene za najam vozila u različitim državama članicama i također naknade kod elektroničke identifikacije ili elektroničkog potpisa. Akcijski plan zapravo je u dijelovima nejasan i e, ograničava se samo na praćenje u nekim aspektima. Stoga ja tražim da kod prekograničnih transakcija pristojbe pružatelja financijskih usluga i tuzemnih banaka budu precizno specificirane kako bi potrošači mogli donositi informirane odluke. Također, referentna stopa za tečajne razlike bi se trebala navesti, tako da potrošači mogu, točno usporediti naknade kod e, konverzije valuta. Elektronički potpis može osigurati sigurnije transakcije, ali samo potvrdim da je cijeli sustav siguran i ako je isključena elektronička krađa identiteta. Također sigurna kupovina putem elektroničkog potpisa ne smije dovesti do toga da potrošači koji taj potpis ne žele koristiti ili ne mogu koristiti ne smiju biti diskriminirani. na temelju formalnih parametara je e, ovaj, e, ovo očitovanje kratko i do 29. lipnja se trebaju podnijeti amandmani i nakon ljetne stanke će se glasovati o nacrtu ovog mišljenja. Veselim se suradnji sa izvjestiteljima u sjeni i e, nadam se da ćemo moći ovo mišljenje još dotjerati u suradnji sa odborom za gospodarstvo. Hvala lijepa, Evelin. Vama i zastupniku Weidenholzeru. Želi li netko nešto dodati? Zastupnik Prospisil, Pošpisil, izvolite. Hvala najljepša gospođo predsjedavajuća. Ja ću govoriti u ime Pučana. Mi smo analizirali ovaj e, dokument izvjestitelja podrobno smo ga razmotrili. Drago nam je što imamo ovu raspravu o mogućem usklađivanju e, maloprodajnih financijskih usluga. Naše stajalište je sljedeće. Najprije trebamo vidjeti kako maloprodajne financijske usluge se reguliraju u nacionalnim zakonodavstvima, kako bismo vidjeli postoje li problemi koje prouzrokuju nacionalna zakonodavstva i tek tad bismo trebali razmatrati mogućnost e, nepravilnog reguliranja u sekundarnom europskom zakonodavstvu, te tek tada treba razmisliti o eventualnom usvajanju nekih europskih dodatnih propisa. Dakle, za sad ne bismo htjeli usvajati direktivu ili uredbu ili bilo kakav propis koji bi mogao negativno utjecati na nacionalno zakonodavstvo. Dakle, prvo trebamo vidjeti postoje li problemi na nacionalnoj razini i tek tad bismo trebali raspravljati o potencijalnom europskom zakonodavstvu. A u svakom slučaju namjera nam je e, ispoštovati kulturne, društvene i druge razlike koje postoje na nacionalnim tržištima. Mi ne bismo htjeli uklanjati te razlike bilo kakvim e, europskim propisima. Dakle, htjeli bismo najprije znati postoje li potreba za usvajanjem novog zakonodavstva, iako da u kojim područjima. Naravno, uz poštivanje subsidijarnosti i proporcionalnosti. Imam još detaljnih e, komentara o ovom nacrtu, ali budući da izvjestitelj nije tu, mislim da nije nužno ulaziti u detalje. Veselim se e, razgovoru sa izvjestiteljem, jer postoje određeni aspekti koje moramo precizirati no radi se o izričaju uglavnom, na primjer u točki trećoj gdje se govori o e, transakcijama plaćanja i govori se o neutralnoj referentnoj stopi koju e, određuje subjekt koji nije povezan s poslovanjem. Pitamo se tko bi bio taj subjekt. Mi ne bismo htjeli ovim stvarati neku administrativnu uredbu koju bi trebala provoditi Europska unija. Zatim točka peta govori se o sustavu certificiranja. Mi smo uvijek bili protiv sustava obveznog certificiranja, pa bismo trebali to pojasniti. Ne znam želi li izvjestitelj zaista ovim uvesti obvezno certificiranje. Pozdravljamo točku šestu, dakle potencijal e-potpisa i htjeli bismo ojačati i povećati korištenje ovog e, e-potpisa, ali istovremeno moramo biti svjesni činjenice da ponekad postoji moguće krađe identiteta, te je potrebno ovaj instrument dodatno osigurati. Mi smo naravno otvoreni za danju raspravu sa izvjestiteljem i nadam se da ćemo ići u istome smjeru. Hvala. Uh, Hvala najljepša na ovim komentarima. Gospodin Selimović se javlja za riječ, izvolite. Hvala najljepša, gospođo predsjedavajuća. U ime kluba ALDE želim dati par komentara, ali najprije vam želim dobrodošlicu i čestitam vam na imenovanju na mjesto predsjednice. Nadam se da e, svi vaši sastanci neće biti ovako dugi kao ovaj. Glede i izvjestitelj ovog izvještaja. Mislim da je šteto što izvjestitelj nije tu, ali dobro, vjerujem da ćete mu prenijeti poruku. E, u ime kluba ALDE želim e, prenijeti e, pitanje mojih kolega koji se pitaju postoje li problemi sa financijskim uslugama. Mi smatramo da postoji jer 92% europskih građana nisu se odlučile za kupnju financijskih usluga u bilo kojoj drugoj državi članici. Dakle, tu postoji problem E, manje e, od 20% e, ispitivača imaju račun u banci, štedni račun, na primjer, u drugoj državi članici ili neki drugi račun u banci. Dakle, radi se o tržištu koje nije dovoljno razvijeno E, nismo e, otišli dalje od e, bankovnog tržišta. Evo, ako imate račun u banci u nekoj drugoj zemlji, ljudi će vas čudno gledati, malo sumničavo. pomislit će da ste čudni, da vjerojatno želite prikriti neka primanja. Dakle, to je stav danas u Europskoj uniji. Ljudi se protive ovakvom zakonodavstvu. Zato mislimo da se zaista nešto treba učiniti, nešto po ovom pitanju. Mi pozdravljamo akcijski plan komisije i htjeli bismo naglasiti nekoliko aspekata. Na početku, dakle, e, ukidanje teritorijalnih e, ograničenja. To je nešto što nam se zaista dobro da mi to podupiremo. Mislimo da bismo trebali uskoro doći do zaključka u međuinstitucionalnim pregovorima i pozivamo sve zainteresirane strane i estonsko e, nadolazeće predsjedništvo da nastavi raditi na tome. Zatim transparentnost u e, naknadama u prekograničnim transakcijama. To je još uvijek neka vrsta misterije. Ja radim u E, Europskom parlamentu i ponekad e, se e, prebacuje moj novac iz Belgije u Švedsku i nikad ne znam koje naknade odgovaraju kojoj transakciji. Ja naravno na to pristajem jer si to mogu priuštiti, ali to nije normalno. Ponekad me pitaju u banci želite li pristati na tu transakciju i prihvatiti naknadu. Pa ja samo e, prihvatim tu transakciju, ali zapravo i ne znam kolika će biti ta naknada koju ću platiti. E, dakle, slažemo se s tim da se prvo treba to primijeniti na nacionalnoj razini, onda na europskoj razini. E, trebamo omogućiti potrošačima da e, izvrše zamjenu financijskih usluga ili proizvoda u skladu sa direktivom o plaćanjima. Tu smo došli do napretka, ali ostalo je još dosta toga. I zatim podupiranje digitalnih inovacija u bankarskim uslugama. Vidjeli smo primjere E, europske komisije, dakle elektronska certifikacija, to je nešto što predstavlja još uvijek prepreku na nacionalnoj razini. Dakle, mi podupiremo ovu odredbu i tražimo od komisije da nastavi raditi na ovom ambicioznom cilju. Sljedeći korak bi možda trebao biti e, osnivanje europskog e, europske iskaznice, osobne iskaznice koja bi se mogla koristiti e, svugdje u Europskoj uniji za financijske usluge. Mi ćemo svakako e, dostaviti i amandmane naše kluba u skladu s ovim komentarima koje sam sada dao. Hvala. Čini mi se da se više nitko ne javlja za riječ. Evelin, možda želite reagirati? Ne, najprije, ispričavam se, najprije ću dati riječ komisiji. Gospodin Jacob iz komisije, izvolite. Hvala najljepša. Mislim da ne moram dugo govoriti. Vidim da postoji potpora za akcijski plan. Samo kratko htio bih reći da ćemo za neke akcije e, započeti konzultacije kako bismo vidjeli na koji način smanjiti trošak prekograničnih transakcija e, i e, učiniti da konverzija valute bude transparentnija. E, a što se tiče tečaja, tu ćemo razmotrati sve opcije koje su nam predložene. Što se tiče prepreka za prekogranično pružanje usluga, tu također ćemo izanalizirati situaciju. Mi znamo da postoji malo e, prekogranične trgovine financijskim e, uslugama i znamo da je to u velikoj mjeri povezano sa različitim e, kulturama i mentalitetima glede zaštite potrošača. Mi ćemo se konzultirati s državama članicama kako bismo vidjeli koja pravila mogu predstavljati prepreku ali želimo zadržati istovremeno i visoku razinu zaštite potrošača. Ni na koji način ju ne želimo umanjiti. Glede E identiteta, to se već nalazi, u akcijskom planu i svakako ćemo e, prihvatiti bilo kakve sugestije s vaše strane ako mislite da trebamo biti ambiciozni, to ćemo uzeti u obzir, vidjet ćemo što se može učiniti, to još ne znamo. A e, vremenski rok za ovaj akcijski plan je otprilike dvije godine. Vidjeli ste koje su akcije pripisane ovom planu. To neće naravno odgovoriti na sva pitanja unutarnjeg tržišta i malo prodajnih financijskih usluga, ali svakako možemo značajno napredovati prema cilju koji smo si zacrtali. Hvala gospodine Jacob, a sada predajem riječ Evelin. Hvala lijepa. E, gospodinu Valjekoćeru je u istinu jako, jako žao što nije mogao doći, inače uvijek jako ozbiljno svača svoje obveze, jednostavno nije mogao drugačije. Ono što je vrlo bitno sa gledišta našeg odbora je područje zaštite potrošača. Vi znate da se odbor za gospodarstvo bavi prvenstveno svime što je vezano uz novčane transakcije. Međutim, E, uvijek iznova doživljavamo da aspekt zaštite potrošača se zanemaruje. I upravo to je naša zadaća ovog odbora. I upravo to je rekao predstavnik Aldea, da vrlo često kada se e, izvršava određena transakcija, ne znamo ni se, e, koji se tečaj primjenjuju, niti koje se naknade naplaćuju, iako imamo euro i recimo da netko e, jednom i u roku od dvije i pol godine želi unajmiti vozilo u inozemstvu i odmah ga platiti zato što mu je to povoljnije, tada mora znati koliko će me to stvarno koštati i da li će moja banka naplaćivati te pristobe ili banka u inozemstvu. Tako mogu procijeniti želim li uopće prihvatiti u tu uslugu pod tim uvjetima. Tako da jednostavno potrošač ima slobodu izbora i da može donijeti informiranu odluku. To su stvari koje moramo riješiti. Pitanja koja su postavljena, neću sada ja na njih odgovarati, jer ne želim tumačiti e, tekst u e, ime svog kolege, ali njegov suradnik je ovdje on je pribilježio sva pitanja i sigurna sam da ćete vrlo uskoro moći razgovarati sa izvjestiteljem i sve razjasniti u suradnji sa izvjestiteljima u sjeni. Hvala lijepo. Hvala Evelin. Mislim da možemo sa ovim komentarom zaključiti ovu točku dnevnog reda. Možda, hvala ste me podsjetili. Rok za podnošenje amandmana je 29. lipnja. Sve vas pozivam da podnesete svoje amandmane do tada i ovim riječima bih zaključila današnji sastanak. Zahvaljujem prevoditeljima na njihovom današnjem radu i željela bih zahvaliti tajništvu. I sada ćemo održati sastanak koordinatora za nekih 30 minuta. Hvala lijepa svima.